14. nadležne vlasti Italije obavijestile su nas da je Mauricio Enzo Lupi izabran za zastupnika u Europskom parlamentu. U ovom je trenutku gospodin Lupi još uvijek ministar transporta i infrastrukture, što je nespojivo s obavljanjem dužnosti zastupnika, zastupnika u Europskom parlamentu sukladno članku 3 stavak 2 poslovnika Europskog parlamenta. U E, dakle članak 3 stavak 2 poslovnika kaže u slučaju da e, činjenice koje se mogu provjeriti u izvorima dostupnima javnosti pokazuje tu činjenicu da e, sada slijedi izbor potpredsjednika Europskog parlamenta. Imam sljedeće